Um, uh, e, dobar dan poštovane kolegice i kolege. Što se tiče broja e, nazočnih članova nismo svi ovdje. Međutim, zastupnik Alad e, je onaj kojeg smo morali prekinuti prije stanke za ručak. Nismo imali dovoljno vremena. Ispričavam se zbog toga. Međutim, zastupnik Alad je s pravom rekao da nije potpuno jasno novim članovima kako se javiti kada se žele javiti za riječ ili postaviti pitanje. Naravno, budući da sam ja zastupnik već 15 godina, onda kad ste dugo ovdje zapravo zaboravite na to da e, informirate sve o poslovniku. Dakle, e, za nove članove, kad pređemo na e, neku točku dnevnog reda, od tog trenutka nadalje slobodno možete dići ovu tablicu sa svojim imenom prema tajništvu. Na taj način tajništvo vidi da vi želite da se vaše ime stavi na popis. E, uobičajeno je da predsjednik e, uvijek e, prvo daje riječ koordinatorima. Oni imaju poseban tretman. Možete s njima na klubu o nekim stvarima razgovarati. I onda obično tko prvi njemu djevojka. Naravno, obično imamo i izvjestitelje i koordinatore koji dobivaju posebni tretman. Međutim, nakon toga više manje dobivate riječ onim redoslijedom kojim ste se javili, odnosno podigli svoje ime. A ako to ne učinite u roku od prvih pet minuta, mi obično zaključimo popis. Tako da ako želite nešto reći, jasno to i što prije trebate dati do znanja. No, toliko o tome. E, sada prelazim na uredbu o e, kontroli ribarstva. Evo, od sada pa nadalje možete podići svoje ime i na taj način pokazujete da se želite kasnije javiti za riječ. E, dakle, e, komisija je podnijela ovaj prijedlog e, prije nekog vremena. Preliminarne aktivnosti je odradio klub socijaldemokrata, međutim na odboru se o tome nije glasovalo, tako da krećemo od početka. SID je ponovno nadležan, međutim mislim da nisu imenovali izvjestitelja. Predstavio bih e, gospođu Vajc iz komisije koja će vam se obratiti i predstaviti uredbu o kontroli. E, velika je vjerojatnost da većina članova uopće nije pročitala tekst ovog prijedloga, tako da molim vas da krenete sa pojašnjenjima i to od prvih načela. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Dobar dan, uvažene zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta. Iznimno nam je drago što danas imamo E, priliku, nadam se na jedan pedagoški način, predstaviti reviziju sustava kontrole. E, tu postoje određeni složeni aspekti. Nadamo se da će vam ova prezentacija pomoći da shvatite prijedlog komisije. Dakle, održat ćemo jednu PowerPoint prezentaciju i to je razlog e, zašto smo se ovdje smjestile i zašto ne sjedimo u nekom od zadnjih redova. E, prezentaciju, ćemo održati ja i kolegica Francesca. Dopustite da se predstavim. Po prvi puta većina vas vidi naša lica. Ja se zovem Veronika Vajce, ja sam direktorica u jednom odjelu Mare. E, bavim se zajedničkom ribarstvenom politikom, a naš rad obuhvaća i EMFF zajedničku ribarstvenu e, politiku i druga pitanja, a kolegica je zadužena za kontrolu i inspekcije u sklopu glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo. Prvi slajd. Ovdje možete vidjeti jedan grafički prikaz koji vizualno pokazuje da je praćenje, nadzor i kontrola okosnica zajedničke ribarstvene politike. Gore na vrhu je zajednička ribarstvena politika CFP i tu imamo ciljeve i načela koji su definirani temeljnom uredbom. U sredini možete vidjeti da se ta načela i ciljevi provode kroz mjere očuvanja kao što su ribolovne mogućnosti, višegodišnje planovi i tehničke mjere. I tu također vidite da mjere očuvanja moraju biti utemeljene na znanstvenom savjetu, a temelje znanstvenog savjeta su podaci. Jednim dijelom su to znanstveni podaci, ali isto tako to mogu biti podaci koji proizlaze iz praćenja flota i evidentiranja podataka o izlovu. No, e, možete imati i najbolje mjere očuvanja, one neće funkcionirati ukoliko se ne poštuju i ukoliko se sama provedba ne kontrolira u dovoljnoj mjeri. Dakle, mjere očuvanja doista će proizvesti stvarni željeni učinak ukoliko ih doista primjenjuje dotični sektor i ukoliko postoji uredna kontrola. Opća svrha e, sustava kontrole ribarstva je e, dati doprinos ciljevima zajedničke ribarstvene politike, naime e, osigurati održivo ribarstvo. to osiguravamo kroz tri mjere. Jedna od njih je praćenje ribolovne djelatnosti. Dakle, moramo znati tko se bavi ribolovom, kada, što lovi i koliko. To je jako važna dimenzija u e, sustavu kontrole ribarstva jer time dobivamo bitne informacije što se tiče upravljanja ribarstvom i onda možemo donositi odluke o upravljanju e, ribom. Zahvaljujući tome i znanstvenici znanstveno-istraživački radnici dobivaju relevantne podatke za njihove procjene temeljem kojih oni onda izdaju preporuke e, ribarima i nadležnim tijelima. E, drugi važni element e, su mehanizmi pomoću kojih se osigurava da ribari poštuju propise i da se sprečava nezakonito postupanje ribara. Što to znači? Moraju postojati mehanizmi odvraćanja kao što su sankcije u slučaju prekršaja i neispunjavanja obveza. Treći bitan element e, je sprečavanje i suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva. E, malo kasnije ćemo e, reći nešto više o tome. Koja je trenutna zakonska osnova za sustav kontrole u ribarstvu? Ovdje možete vidjeti četiri komplementarna stupa, glavna komplementarna stupa. E, gore lijevo imate uredbu e, za kontrolu ribarstva iz 2009. E, koja je glavni akt za provedbu svih kontrola. Međutim, gore desno možete vidjeti uredbu o nezakonitom ribarstvu iz 2008. a dolje lijevo imamo uredbu o osnivanju Europske agencije E, za kontrolu ribarstva. To su e, odredbe o osnivanju te agencije koja nam pomaže e, u provedbi kontrole država članica. I na posljedku dolje desno je element održivog upravljanja vanjskim flotama. Riječ je o uredbi koju smo revidirali 2017. i tu se u osnovi radi o tome da uređujemo postupanje naše flote u vanjskim vodama ili vanjske flote u našim vodama. Ovdje imamo još određeni broj e, drugih zakonodavnih akata e, koji uređuju kontrolne mjere. Mediteranske e, uredba, uredba o otvorenom moru, višegodišnji planovi i na posljedku postoje i kontrolne odredbe koje proizlaze iz međunarodnih pregovora u kontekstu regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. Dakle, taj zakonodavni okvir poprilično je opširan. Međutim, kao i kod svakog drugog zakonodavnog okvira, dobro je povremeno preispitati njegovu učinkovitost i temeljito ga vrednovati. To je komisija učinila 2017. Izradili smo izvješće o evaluaciji uredbe o kontroli ribarstva. Osim toga, Europski revizorski sud se time bavio 2017. i izdao e, izvješće pod nazivom Kontrola ribarstva u Europskoj uniji. E, potrebno je uložiti više napora. E, sada je pet godina od djelovanja Agencije za kontrolu ribarstva. Osim toga, parlament je usvojio rezoluciju o tome kako ujednačiti E, kontrolu ribarstva u Europi. Tijekom e, proteklih nekoliko godina imamo razne evaluacije i procjene i zaključak je da postoji usklađenost što se tiče stajališta da sustav kontrole u trenutačnom obliku nije u potpunosti primjeren ostvarenju definiranih ciljeva. I u svim procjenama definirana su četiri područja gdje je potrebno provesti poboljšanja. Prvo, odredbe za prikupljanje podataka o ribarstvu, a posebno što se tiče podataka o malom ribarstvu i rekreacijskom ribolovu. Ti podaci su neprimjereni i nedostatni. Kao posljedica toga podaci o ribarstvu nisu potpuni, nisu dostupni u dovoljnoj mjeri i nisu dovoljno pouzdani. Drugo područje gdje postoji prostor za poboljšanje je sama provedba propisa. U sklopu evaluacije ustanovljeno je da postoji neujednačeno praćenje provedbe propisa u državama članicama. Naravno, time se ugrožava jednakost u poslovanju svih gospodarskih subjekata. Ne postoje jednaki uvjeti za rad. Primjerice, postoje različite razine sankcija u različitim državama članicama u slučaju iste vrste povrede. To znači da doista ne postoje jednaki uvjeti za rad svih subjekata. E, treće područje gdje postoji prostor za poboljšanje e, odnosi se na to da E, sustav kontrole nije u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom iz 2014. To se posebno odnosi na obvezu iskrcaja i vjerojatno se sjećate da je glavni direktor Mačado posebno govorio o tome. E, četvrti prostor gdje su moguća poboljšanja odnosi se na to da su sadašnji propisi suviše složeni, ima previše izuzeća i neke odredbe nisu dovoljno sigurne, odnosno nedorečene su. S obzirom na rezultate ovih procjena i zaključke, nama u komisiji bilo je potpuno jasno e, da e, nema alternative i da moramo nešto poduzeti. I to je razlog zašto smo izradili prijedlog za reviziju sustava kontrole i to temeljem procjene učinka. Taj prijedlog e, usvojen je krajem svibnja 2018. Od tada je predmet razgovora među su e, zakonodavcima. E, što je sadržaj prijedloga? Da bude jasno, nismo stavili izvan snage sadašnji sustav. Nismo željeli izgubiti investicije e, industrije i sektora u kontrolne alate i mehanizme. Izmijenili smo postojeći sustav ondje gdje smo smatrali da postoji potreba za izmjenama a te izmjene u osnovi se odnose na tri glavne uredbe. Uredbu o kontroli ribarstva, uredbu o osnivanju EFKE i uredbu o suzbijanju nezakonitog ribarstva. Ali postoje i neke manje izmjene nekih drugih uredbi, uredbi o Mediteranu i Baltičkog višegodišnjeg plana. E, ukratko rečeno, to je zapravo kontekst i okosnica, prijedloga za reviziju sustava kontrole. A Francesca e, će vas izvijestiti o osnovnom sadržaju ovih izmjena. Dobar dan svima. E, ja ću sada predstaviti ovaj prijedlog i naglasak ću staviti na ključna područja i izmjene. E, podijelili smo ih po kategorijama. E, propisi o provedbi, podaci, dostupnost, kvaliteta i dijeljenje podataka, pitanja gdje je potrebno premostiti jaz u sklopu zajedničke e, ribarstvene politike, povećana sinergija s drugim politikama i izmjene uredbe o EFKI i izmjene e, uredbe o nezakonitom ribarstvu i drugih e, akata. Ovdje postoji jedno važno pitanje koje želim odmah e, na početku istaknuti. U cijelom ovom prijedlogu pokušali smo što prije pojasniti postojeće propise i pojednostavniti postojeće odredbe. To je dosta veliki izazov s obzirom na to da je riječ o vrlo složenom zakonodavnom paketu i pokušali smo u e, obvezama izvješćivanja ukinuti obvezu izrade izvješća na papiru i prebaciti se na digitalizirane alate. Osim toga, radili smo na usklađivanju s ugovorom iz Lisabona. No, što se tiče propisa, postoji cijeli niz prijedloga komisije u pogledu provedbe, a posebice što se tiče sankcija. To je prostor s kojim smo se posebno bavili. A prva značajna izmjena koju predlažemo odnosi se na ideju da kombiniramo sve odredbe koje se odnose na sankcije i povrede u jednoj uredbi, a to će biti buduća uredba o kontroli ribarstva. To znači da postojeće odredbe koje sada postoje u uredbi o suzbijanju nezakonitog ribarstva više neće biti ondje, nego će prijeći u ovu uredbu i e, onda će stvari biti potpuno jasnije i bit će jednostavnije osigurati provedbu propisa. Osim toga predlažemo ažurirani popis e, teških povreda, e, što e, su elementi ozbiljne povrede. Danas to nije slučaj, nemamo definiran konkretan popis u slučaju manjih povreda e, zapravo je i inače u slučaju povreda državama članicama je prepušteno da definiraju radi li se o teškim ili manjim povredama. Osim toga predlažemo e, primjenu ujednačenih kriterija. E, što se tiče kvalificiranja nekih drugih povreda prema propisima o zajedničkoj ribarstvenoj politici kako bi se definiralo što su manje povrede. A cilj svega toga je usklađivanje i jednaki uvjeti u sektoru. Osim toga, e, pojašnjavamo odredbe koje se odnose na trenutačne e, mjere osiguranja provedbe. E, to danas ne postoji. Većina država članica oslanja se samo na kazneno-pravni sustav, a to onda dovodi do vrlo E, dugotrajnih postupaka koji traju dvije, tri godine. E, naš je prijedlog da u svakom slučaju mora postojati obvezujuća upravna kazna e, koju može pratiti kaznenopravni postupak ovisno o kaznenopravnom sustavu države članice. Pojašnjavamo te mjere trenutačne provedbe a osim toga radimo na osiguranju razmjene podataka eh, jer to još uvijek ne postoji što se tiče povrede i sankcija. Osim toga, eh, drugo važno poglavlje odnosi se na raspoloživost podataka, kvalitetu i dijeljenje podataka. Želimo podatke o svim vrstama plovila. Eh, krećemo od manjih plovila, kraćih od 12 metara. Ona su predmet iznimke u brojnim propisima. E, plovila kraća od 10 metara ne moraju podnositi izvješća o izlovu prema postojećem zakonodavstvu. Naš je prijedlog što se tiče ovih plovila da se koristi obvezujuće praćenje, dakle da se e, prati položaj plovila, ali isto tako predlažemo uvođenje elektroničkog sustava za e, izvješćivanje o izlovu. Tu vodimo računa o tome da postoji cijeli niz jednostavnih alata koji su razvijeni za ova plovila i mogu se koristiti umjesto onih e, zahtjevnijih alata na većim plovilima. Što se tiče plovila koja su duže od 12 metara, brišemo postojeća izuzeća. E, trenutačno postoje e, određena izuzeća za plovila do 15 metara, uključujući i sustav praćenja E, naš je prijedlog da se ukinu izuzeća i da u budućnosti e, sva plovila moraju elektroničkim putem e, dostavljati izvješća o izlovu. Bitna izmjena u tekstu koju predlažemo odnosi se na odredbe o rekreacijskom ribolovu. Ove odredbe sada su vrlo blage u pogledu e, kontrole, tako da je jako e, teško dobiti neke podatke o rekreacijskom ribolovu ili količini izlova. E, naš je prijedlog da svaka država članica uspostavi sustav registracije, odnosno sustav izdavanja povlastica na nacionalnoj razini. Prepuštamo državama članicama da definiraju konkretne elemente i specifikacije sustava, a države članice onda moraju imati sustav prikupljanja podataka i registracije za sve izlove. E, što se tiče vrsta koje su predmete mjera očuvanja na razini Europske unije, naš je prijedlog da se uvede elektronički sustav izvješća izvješćivanja e, koji će biti sličan onome koji se primjenjuje u slučaju e, plovila u malom ribolovu. Što se tiče podataka, brišemo određena izuzeća. Važno je istaknuti da danas, ukoliko se na plovilu ulovi manje od 50 kg, postoji izuzeće i ne mora se podnijeti izvješće. Mi to brišemo, to više nije usklađeno sa zahtjevom e, da će i mala plovila u budućnosti morati podnositi izvješća o količini izlova. Osim toga, prilagodili smo izuzeća koja se odnose na prodaju i prilagođavamo pravila koja se odnose na toleranciju između procjene e, izlova i iskrcane količine. Neću ulaziti u detalje jer to je e, vrlo e, stručno i komplicirano. Što se tiče samih podataka jako je važno osigurati mogućnost vaganja količine izlova na taj način imamo podatke o količini izlova iz mora. E, bavili smo se ovim odredbama i ustanovili da nisu primjerene za današnje potrebe. E, naš je prijedlog da se vrši vaganje e, odmah po iskrcaju. To mogu raditi registrirani gospodarski subjekti. To mogu biti zapovjednici plovila ili netko drugi, netko tko je registriran za to u državi članici osim e, toga, e, predlažemo i posebne procedure za iskrcaj nerazvrstane ribe, a osim toga pokušavamo i pojasniti e, to je odgovornost kojeg gospodarskog subjekta. Treće poglavlje odnosi se na premošćivanje jaza koji postoji u odnosu na novu zajedničku ribarstvenu politiku. Prvi aspekt odnosi se na obvezu iskrcaja. Iako je uvedena obveza iskrcaja, trenutačno još uvijek ne postoje stroga pravila o tome kako kontrolirati obvezu iskrcaja. Mi predlažemo obvezatno uvođenje sustava nadzornih kamera koje bi se ugradile na pojedina plovila E, i segmente flote u skladu sa procjenom rizika. A za provedbu su nadležne države članice i to se dogovara na regionalnoj razini e, kako bi se osigurali jednaki uvjeti svugdje. Osim toga, predlažemo cijeli niz poboljšanja što se tiče e, E, kapaciteta za e, ribolov. ribolov. Postoje neka pravila, međutim nisu toliko učinkovita i ne provode se na način e, kako bi to trebalo. Naš je prijedlog da pojednostavimo sustav na način da imamo kontinuirano praćenje i evidentiranje snage motora za određena plovila koja imaju aktivnu ribolovnu opremu. Osim toga, uzimamo u obzir i sudsku praksu eh, Europskog suda što se tiče fizičke verifikacije tonaže. Eh, što se tiče četvrtog poglavlja, pokušavamo eh, iskoristiti sinergiju s drugim politikama i unaprijediti je. Tu se posebno radi o ekološkoj politici. Želimo poboljšati izvješćivanje o izgubljenoj ribolovnoj opremi E, želimo uvesti elektroničko izvješćivanje e, izgubljene opreme i tu bi se koristio dnevnik. Danas se on ne koristi i shvatili smo da u brojnim državama članicama ne postoje nikakvi izvještaji o ovome. I nadamo se da će izvješćivanje biti jednostavnije uz ovakvu odredbu. Osim toga, predlažemo novu i daleko širu definiciju područja na kojima je zabranjen ribolov. E, to obuhvaća i zaštićena pomorska područja na razini države članice i šire. No, e, nova pravila o praćenju plovila e, doveće do značajnog poboljšanja u praćenju i kontroli ribolova u ograničenim područjima. Danas to predstavlja dosta veliki izazov zato što nije postojala mogućnost praćenja plovila, tako da nije postojala mogućnost e, vidjeti gdje obavljaju ribolovi i u koje prostore ulaze. Osim toga radimo na poboljšanju sinergije sa prehrambenim propisima. Posebice želimo osigurati u budućnosti bolju sljedivost. Želimo osigurati da postoji jasna poveznica između svakog ribolova i serija ribarskih proizvoda na tržištu. To nije slučaj danas. Osim toga uvodimo odredbe koje se e, šire kako bi obuhvatile i uvezene proizvode i one koji su pripremljeni od E, ribe ili e, račića, dakle poluproizvode koji danas nisu obuhvaćeni. I osim toga, ali ništa manje važno, cilj je ukinuti korištenje papira i prijeći na digitalni sustav informiranja. Dakle, to su glavne izmjene koje se odnose na uredbu o kontroli. Što se tiče uredbe o osnivanju Europske agencije za kontrolu ribarstva, E, izmjene su ovdje doista e, ograničene i ciljane. E, željeli smo osigurati da ciljevi i misija EFKE bude u potpunosti usklađena s zajedničkom ribarstvenom politikom, uključujući i vanjsku dimenziju. E, važan element e, ovdje je širenje geografskog obuhvata ovlasti za inspekciju. To više nije ograničeno na međunarodne vode jer nije u prošlosti obuhvaćalo i unutarnje vode. osim toga postoje e, dodatne mogućnosti za ostvarenje prihoda. kako bi onda moglo doći do sporazuma i odgovarajućih bespovratnih sredstava. A što se tiče uredbe o nezakonitom ribarstvu, naš je prijedlog da provedemo digitalizaciju, da postoji certifikat o izlovu koji je nezakonit, za to mora postojati zakonska osnova. Ove izmjene će to osigurati. Podsjećam da će odredbe koje se tiču e, prisilne provedbe e, biti prebačene u e, uredbu o kontroli. Barem je to naš prijedlog. Par riječi o datumu primjene koji komisija predlaže. Naš je prijedlog da izmjene uredbe o osnivanju FK stupe odmah na snagu odnosno da se počnu primjenjivati odmah nakon stupanja na snagu. Međutim, što se tiče drugih izmjena, morat će postojati određeno razdoblje i morat će se e, donijeti e, eventualno sekundarno zakonodavstvo, provedbeni i delegirani akti, tako da E, isto tako morat će se izraditi informatički alati i naš je prijedlog e, da e, ovi propisi se počnu primjenjivati 24 mjeseca nakon stupanja na snagu iz upravo navedenih razloga. Budući da je riječ o postupku suodlučivanja, vijeće se trenutačno bavi ovim prijedlogom na skupini za unutarnje i vanjsko ribarstvo i jedino preostalo poglavlje koje još trebaju proučiti odnosi se na sankcije i prisilnu provedbu. Mi smo na svojoj internetskoj stranici e, stavili sve e, dokumente i obrazloženja, e, materijale koji se odnose na procjenu učinka, izvješća i tako dalje. Ovdje možete E, vidjeti i poveznicu. Toliko od mene. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem komisiji što ste nas e, izvijestili o ovim izmjenama i omogućili nam uvid. E, SID preuzima ovaj dosje. Zastupnica Aguilera će biti izvjestiteljica i da ću joj riječ kao i zastupniku Matiću. Naš je dakle prijedlog minimalna razina sankcija novčanih kazni. E, riječ je o bitnom prijedlogu. E, međutim, e, doći će do protivljenja vijeća temeljem uplitanja u nacionalni kazneni pravni sustav i tako dalje. I s obzirom na ono što je predloženo u sklopu konsultacija. Što se tiče rasprava na vijeću, još uvijek smo, rekla bih, na početku, tako da još uvijek nemamo odluku vijeća e, koja e, tako da vam ne mogu za sada odgovoriti, moramo pričekati da rasprave napreduju ali evo nadovezat ću se na ovo što ste rekli. Ono što čujemo od država članica to je da ne bismo trebali zalaziti u pitanja koja su u nadležnosti države članice i to uopće nije namjera prijedloga. Namjera prijedloga je da imamo upravni postupak e, koji svugdje vrijedi, a onda države članice mogu dodati ukoliko to žele kazneni postupak u svoj sustav. Komisija je u prošlosti e, izrađivala izvješća e, koja su upravo slična ovom i ne mislim da ovdje imamo neku veliku e, razliku. Što se tiče nacionalnih sudova, Kazne su veoma različite od vrlo niskih do vrlo visokih ili da uopće ne postoje sankcije. E, tako da e, će biti možda teško e, pretočiti takav prijedlog. Želite li vi uzeti riječ? Da, hvala. Ja ću nešto reći u ime svoje kolegice Klare Gulere. Ona vam želi zahvaliti e, kao prvo gospođi Izabeli Tomas, članici S e, kluba iz prošlog e, razdoblja za, u odnosu na rad na ovom dosjeu. E, htjeli bismo postići bolju kvalitetu stajališta Europskog parlamenta u odnosu na ovo pitanje. Klara je prihvatila da bude izvjestiteljica za ovu važnu reformu, e, pa želi izraziti želju da ćemo uspjeti postići dogovor tako da imamo snažno stajalište u odnosu na druge europske institucije. Upravo zbog toga smatramo da trebamo započeti postotak od samog početka, pa će ona e, napisati novo izvješće e, koje će zatim e, pročitati na odboru za ribolova, onda ćete imati mogućnost dati amandmane. Svaka E, svaki klub e, može e, ili se izjasniti u odnosu na amandmane ili dati nove prijedloge. Rokovi nisu još od njima još nije odlučeno, ali u svakom slučaju ona je odlučila e, da si dade dovoljno vremena za sve konzultacije kako bi e, postigla vrlo kvalitetno stajalište Europskog parlamenta. Klara se ispričava što nije prisutna na ovom, ovoj važnoj raspravi, ali ona jednostavno nije mogla biti na dva sastanka istovremeno, a trenutačno je na Agri sastanku. Što se tiče E, kontrole e, ribarstva. E, znate da će se to o tome odlučiti na odboru za ribarstvo u listopadu, pa ćemo tada imati pravu raspravu, a Klara za sada ne želi zalaziti previše u detalje. Ali ono što želi reći svakako je da smatra da je važno dovršiti ovaj prijedlog, izmijeniti ga, pojednostavniti, da to parlament treba učiniti, a istovremeno smatra da je e, usklađenost u po ovom pitanju stvarno važno kako ne bi e, bilo nepravdi u odnosu na ribare različitih država članica. Nadalje smatra da je važno da imamo poseban mehanizam za kontrolu e, ovog rekreativnog ribolova e, te e, akvakulturu za periferne regije. Važno je e, da osnažimo sustav službenih kontrola u Europskoj uniji, a da pritom nemamo previše administrativnog tereta i da ne tražimo nove više, da ne stvorimo više tereta za države članice. E, tako da trebamo pokušati povećati e, kontrolu rekreativnog ribo, ribarstva, e, zatim kontrolu iskrcaja, razmjenu podataka između različitih agencija Europske unije za kontrolu ribolova Europske unije i naravno trećih država. U svakom slučaju hvala na pozornosti. Hvala. Gospodin Miljanon, Hvala. Meni je drago da smo započeli s ovom važnom temom o kontroli u ribarstvu. E, to je nešto što smo već počeli u prošlom e, sazivu. Ja sam radio kao izvjestitelj u Sjeni. To je jako važna uredba i želim zahvaliti na svom radu e, zastupnici Toma koja je bila izvjestiteljica u prošlom sazivu. E, znači, nakon što Klara Aguilera na sastavi svoje izvješće, ja bih e, htio da ga dobro e, proučimo. Sada bih htio samo dati nekoliko kratkih komentara, neću dužiti, zato što mislim da ćemo voditi kasnije važnije rasprave. I htio bih zahvaliti što nam je komisija ponovno predstavila ovo izvješće. Riječ je o kompleksnom dokumentu koji treba znatno proučiti, to je jako važan tekst. I slažem se s Klarom kada kažemo e, da je jako bitna homogenizacija sa drugim uredbama zato što se nalazimo u situaciji neravnoteže. A ova trenutna e, uredba e, znači, je nešto što još uvijek nije preneseno u potpunosti u državama članicama i zato bismo trebali na neki način uskladiti sve te razlike koje postoje među državama članicama. E, za sada ta uredba je funkcionirala kao direktiva. E, zato nam treba i nova uredba koja će biti stvarno uredba u punom smislu te riječi i koja e, će uspjeti pokriti i to osjetljivo područje znači kazni, sankcija. Ono što je bitno, a to je da postoji i sustav refundiranja. Dakle, htio sam još vašu pozornost usmjeriti na još jedan element, a to je činjenica da kada govorimo o kontroli i uvođenju novih tehnologija, da je to ogroman birokratski i odnosno pretjerani birokratski i gospodarski trošak. Pogotovo kada je riječ o tradicionalnom i artizanalnom ribolovu. Sa svim tim tehničkim inovacijama očito je da njih oni ne prihvaćaju s entuzijazmom, nego upravo sa nepovjerenjem i strahom. Postavljaju mnoga pitanja pitanja je li to uopće potrebno i tako dalje. Tu je također i pitanje troškova. S druge strane, jutro smo govorili sa e, znači, glavnim direktorom e, Mačadom po pitanju nadzornih kamera, po pitanju CCTV-a, e, kada je riječ o obvezi iskrcavanja kojim imaju plovila. Pitanje je je li to možda e, znači upadanje intruzija u taj privatni prostor, e, ne samo u njihovo radno mjesto, nego također na prostor gdje ti ljudi žive. Dakle, e, hoće li taj sustav kamera zaista biti primjenjiv i koristan i hoće li sva ta, znači, sve te inovacije donijeti nešto korisno, dodanu vrijednost? Zatim, nakon toga, koje će biti kriteriji kada je riječ o odabiru e, tih nadzornih sredstava, recimo e, znači ona vozila koja su, odnosno plovila koja su veća od 12 metara ili ne, hoće li se uzeti u obzir možda e, sama presumpcija krivnje u slučaju nedokazanih znači kaznenih dijela i tako dalje. Znači to su sve stvari koje ćemo jako teško procjenjivati. Kada govorimo o kvotama, one su već jasno postavljene, a kada govorimo o samom ribolovu, nije bitno samo zadovoljiti te kvote, nego također i osigurati sigurnost kada je riječ o provođenju ribolovnih aktivnosti. E, rekreacijski ribolov je još jedan važan element. Za države članice to će biti jako teško pratiti, zato što rekreacijski ribolov e, obuhvaća jako veliko veliki volumen e, e, ulovljene ribe i to je sektor koji iz dana u dan postaje sve značajniji i sa kvantitativnog aspekta. E, kada govorimo o tim certifikatima Europske unije o ulovu e, i njihovoj digitalizaciji, na taj način se može bolje pratiti e, količina ulovljene ribe te njihov izvoz u treće zemlje. To je nešto što bi trebalo biti ujednačen na razini svih država članica, odnosno ne bi smjeli postojati ilegalni putevi kroz koje će ulaziti ili ulaziti znači nezakonito ulovljena riba. Kada će nam Klara dati svoje izvješće, onda ćemo ga vrlo detaljno proučiti i podnijeti amandman ja mislim da je dobra odluka da ovaj ove jeseni zapravo e, e, se usmjerimo u potpunosti na ovu tako važnu temu i da organiziramo saslušanje kao što smo rekli jutros. Grazie. Zahvaljujem, evo, zastupnica Konti. E, ovim prijedlogom se pokušavaju zatvoriti neki nedostaci u trenutnoj zajedničkoj ribarstvenoj politici i drugim politikama Europske unije. Nama treba učinkovita kontrola ribarstva i e, održavanje naših resursa. E, htjeli bismo poboljšati propise kada je riječ o kontroli u ribarstvu. U ovom prvom čitanju prijedlog uredbe čini se kao da je zanemario specifičnost ribolova na sredozemlju gdje je flota sačinjena od malih plovila prvenstveno i gdje su ta pravila o kontroli jako teško primjenjiva e, kada je riječ o pojedinačnim propisima. Među njima e, govorimo o obvezi stavljanja znači tih televizijskih kamera kako bi se pratila obveza iskrcavanja. E, znači to bi bio veliki trošak za poduzeća s obzirom da su to mjere koje su se već do sada pokazale neučinkovite, ne samo u gospodarskom smislu, nego također će biti teško primjenjive u praksi. Osim toga, treba uzeti u obzir i karakterističnost e, znači e, e, ribarstva koje se tiče velikog broja vrsta u sredozemlju. Također moramo uzeti u obzir i pravo na privatnost. Osim toga, E, kada je riječ o elektroničkim očevidnicima, e, to je nešto što će biti jako teško izvedivo za male barke, za mala plovila. E, to će donijeti dodatne visoke troškove, a pogotovo kada je riječ o novim programima za upravljanje. Mi smatramo da u EMFF-u takva sredstva neće biti izdvojena za tehničko, tehničke inovacije. Nama se čini da je ovdje jako puno novih tehničkih podataka koji će se jako teško jednoznačno i jasno primjenjivati u praksi i da se moraju prilagoditi drugačijim situacijama. Na primjer, kada govorimo o sankcijama, one moraju biti u skladu sa e, znači, količinom ulova i sa cijenama na tržištu u tom trenutku i to nam neće zajamčiti e, niti sigurnost da ćemo imati odgovarajuću kaznu, niti da ćemo ujednačeno primjenjivati kazne u svim državama članicama. Mi ćemo podnijeti amandmane kako bismo poboljšali ove prijedloge i nadamo se uspješnoj i plodonosnoj suradnji s kolegama iz komisije komisije. Hvala. Hvala. E, hvala što ste mi dali riječ. Evo ja ću govoriti na francuskom jeziku. Imala sam dva pitanja. E, čekajući da e, nastavimo sa revizijom uredbe o kontrolama, htjeli bismo reći nešto o određenim pitanjima vezanim za kontrole treba, koje treba stalno imati na umu. Dakle, bez e, javnih i transparentnih e, e, informacija o sankcijama i razlozima za sankcije, jako je teško predložiti mjere za upravljanje koje bi bile racionalne. Dakle, drugim riječima, hoće li komisija početi javno objavljivati svoja izvješća u odnosu na način na koji države članice stvarno primjenjuju te kontrole i primjenjuju uredbu o kontrolama. Ovaj sustav postoji već već deset godina i jako mali broj država ima prave sankcije e, vrlo su niske e, i one uopće odgovaraju kriterijima koje imamo iz uredbe za kontrole ili uredbe o nezakonitom suzbijanju nezakonitog ribarstva. U samom izvješću je rečeno da e, sankcije, sustav e, bodova e, zbog sankcija, da tu imamo zapravo velike probleme zbog toga što jednostavno državom članicama ne postoji politička volja kako bi stvarno primijenili uredbu za kontrolu kao i uredbu za suzbijanje nezakonitog ribarstva, te komisija treba stvarno strogo djelovati kako bi ispravila ovaj problem jer imam pitanje dakle za komisiju kako komisija misli u budućnosti poboljšati situacije i mjere koje bi bile snažne mjere, e, mjere zbog kršenja e, u odnosu na države članice ili suspenzija samog financiranja e, je li, jesu li to mjere o kojima se razmišlja? Evo, pitanja su vrlo konkretna, želite li odgovoriti? Zahvaljujem predsjedatelju. Htjela bih zahvaliti i na i komisiji na objašnjenjima koja su nam dali. Svi se slažemo s činjenicom da će to biti poprilično komplicirano izvješće, tako je bilo i u prošlom sazivu. E, dakle, ja nisam sudjelovala u izradi dok izvješća u prošlom sazivu, ali sada ću se aktivirati. E, kada govorimo o svim tim problemima koje smo utvrdili, a jedan od njih je taj da nemamo potpune e, podatke o ribarstvu te da se sankcije primjenjuju na drugačije načine u pojedinim državama članicama, E, ja bih osim toga htjela znati može li nam Europska komisija reći koja je razina prikupljanja podataka, odnosno kakve, drž kakve razlike postoje između država članica e, u utvrđivanju tog problema. Dakle, sigurna sam da su se neki potrudili kako bi ispunili sve odredbe i zahtjeve iz za europskog zakonodavstva, drugi malo manje. A ponekad kao da stvaramo e, sliku e, takozvano kriminaliziranja e, ribarstvenog sektora jer mislim da to nije u potpunosti pravedno. Dakle, slažem se s onima koji su rekli da nam treba više transparentnosti, ali kako bismo bolje utvrdili probleme i onda u skladu s time usvojili prikladne mjere. E, ja se slažem da moramo poboljšati podatke. Mislim da je od ključne važnosti da računamo na podršku samog sektora. Ja imam jako puno iskustava e, na europskoj razini s činjenicom da je sektor ribarstva sam taj koji želi živjeti od mora i od ribarstva i u njima, njima je u najvećem interesu da je informacija dostupna i točna i upravo zato smatram da je od presudne važnosti da računamo na njihovu podršku i pomoć. Osim toga, htjela bih postaviti jedno pitanje koje se do sad nije postavilo ovdje. Imajući na umu e, planove upravljanja koje smo usvojili u prošlom sazivu i s obzirom na poteškoću u primjeni nekih od njih, postoji razlika između zahtjeva u nekim planovima i u drugim planovima? Nije li to nešto što na neki način narušava ovu uredbu o kontroli ribarstva koja će se primijeniti na sve na isti način? Dakle, Evo, govorim sada onako otvoreno bez rukavice kada govorimo o planu upravljanja za Baltik koji je imao negativne rezultate u Europskom parlamentu što se kasnije očitovalo. Kada govorimo o rekreacijskom ribarstvu, smatramo, ribolovu smatramo da je to nešto što definitivno treba staviti pod kontrolu. O tome smo razgovarali u prošlom sazivu. Kada govorimo o obvezi iskrcavanja, u posljednje vrijeme e, mogu se naći znanstvena istraživanja koja preispituju taj cijeli sustav e, iskrcavanja koji smo mi pokrenuli E, i to sa razine Europske unije e, kako bismo zapravo postigli ciljeve koje smo se zacrtali ali s razlikom da ako smanjimo te kvote koje neka plovila, odnosno mnoga plovila mogu uopće e, loviti, činjenica je da nismo uspjeli postići onaj konačni cilj, a to je očuvanje znači ribarske flote i resursa. Ako ste počeli preispitivati nešto u tom smislu, onda bismo mogli neke od tih nedoumica uvrstiti u razred ove nove uredbe o kontroli ribarstva. Dakle, e, mi Znači, kada je riječ o sljedivosti, se u potpunosti slažemo. Mi ćemo tražiti da se e, ribarsko plovilo znači, slijedi od kad izađe na more pa do ponovnog uplovljavanja. Ovdje ne govorimo samo o sigurnosti hrane, nego govorimo o e, pravima potrošača. Postoje neka plovila e, za koja ne znamo odakle potječu i mi smo usvojili propise kako bismo zaštitili ovaj artizanalni sektor ribarstva, znači malog ribolova, e, koji je vrlo često oslabljen i možemo reći najslabija karika. Ako želimo osigurati kvalitetni proizvod, možda oni mogu uhvatiti, znači uloviti kvalitetnu ribu, ali nemaju mogućnost kvalitetno skladištenja te ribe. Dakle, sa tim starim artizanalnim sustavima, e, u usporedbi sa drugim modernim sustavima, oni nemaju mogućnost kvalitetnog skladištenja e, kvalitetnog ulova. Dakle, zato zahtijevamo obavezu etiketiranja. To bi na neki način pomoglo tom artizanalnom sektoru da zapravo ukaže na vredno, vrijednost svog proizvoda, a da ne mora pritom konkurirati drugim proizvodima koji ne mora znači da su loši. Oni mogu biti dobri proizvodi, ali meni kao potrošačici ja bih rado htjela znati koliko plaćam i što je to što kupujem točno u izvješću koje je sastavljeno prije tri godine, znači koje je Europska komisija sastavila, vidjeli smo da dolazi u mnogim e, situacijama do prave pravcate e, znači prevare kada je riječ o e, znači preradi i skladištenju određenih kvalitetnih proizvoda. Ja mislim da bismo trebali i na tome raditi. Naravno, mi ćemo raditi svi zajedno ovdje da napravimo što bolji posao, ali ja mislim da je iznimno bitno da puno više računamo na sam sektor kako bismo poboljšali ovaj sustav kontrola. Okay, thank you. There are no other... Hvala, nemamo drugih e, govornika za sad. Gospodin Mangiju, e, jeste li vi htjeli nešto reći? Da, evo reći ću nešto u ime gospodina Van Dalena. Znači, on ne može danas biti ovdje zbog tužne situacije. I on je zamolio da njegovo ime pročitam, e, znači, samo bilješku o njegovom stajalištu. Ja ću sada evo prevoditi ovdje ovo što mi je napisao. On kaže da ova uredba o kontroli ribarstva e, je zapravo e, neprikladna da moramo raditi na boljoj i fleksibilnijoj uredbi. Za nizozemsku on kaže da je ribolov iznimno važna stvar. U ovoj trenutnoj uredbi o kontroli postoji izuzeće koje omogućuje e, ribarima da znači love unutar samog e, plovila, a to se može napraviti ako posjeduje određenu aparaturu za to. Nizozemska ima rješenja za to, zato što oni smatraju da je za njih ova cijela uredba iznimno komplicirana. E, kod njih, znači ribolovci iskrcavaju ribu na mnogim mjestima, odakle se ta riba prenosi na druga mjesta, znači na kojima će se nuditi na tržištu i oni budući da nemaju dovoljno, eh, dovoljnu aparaturu kako bi mogli eh, loviti unutar samih eh, plovila, E, i upravo zbog toga kaže da će to njima izazivati velike poteškoće. Znači, oni smatraju da Europska unija mora uzeti u obzir problem koji Nizozemska ima sa e, tim sektorom. Također bi bilo ključno napraviti e, harmonizaciju kada je riječ o provođenju sankcija. Dakle, nizozemci su iznimno striktni kada je riječ o učinkovitoj provedbi kontrole, E, ali ribari su ti koji slušaju razno razne priče na moru u drugim e, liberalnim područjima, kako u drugim državama to zapravo ne funkcionira i kako se sankcije ne primjenjaju i nizozemci smatraju da to nije pošteno. Upravo zato oni smatraju da je nužno napraviti harmonizaciju na razini Europske unije, ne samo u nadzoru i kontroli, nego također i u provođenju sankcija. Hvala. Thank you. U redu, hvala. E, komisija? Hoćete li zatvoriti? Oprostite. E, ispričavam se. Ja sam također htjela spomenuti e, nešto za ovaj e, znači, plan upravljanja Baltikom. Ja sam pogriješila zato što sam zapravo rekla da ono što nije štimalo, a to je bio plan upravljanja, višegodišnji plan upravljanja za Jadransko more, ne za Baltik. Ispričavam se. Thank you. Hvala. Prije no što komisija eh, odgovori, nešto bih htio reći. Što se tiče ovih eh, eh, nadzornih kamera, ako ne se ne varam, u Škotskoj imamo ove kamere koje su zapravo problematične. Tako da tu imamo stvarno praktičan problem. Znamo li kakav je rezultat studije ovog uvođenja nadzornih kamera? E, bilo bi dobro da to podijelite s nama. Vidjeli smo još pitanje e, izvješćivanja o izgubljenom ribarskom alatu. Kako to, e, kakve su sankcije za to? Kako E, što se dogodi ako e, plovilo izgubi e, ribarstveni alat, ako nemamo sankcije, onda to ne vrijedi. Zašto bi oni izvješćivali o tome ako ne postoje sankcije? Dakle, evo, ovo su pitanja za vas. Hvala. I hvala na svim komentarima koje sam čula. Svi su doista zanimljivi i primila sam ih na znanje. E, sada ne možemo e, zaći u detalje e, svega ovoga, svih ovih problema. sustav kontrola na razini država članica treba uskladiti kako bismo imali i jednaka pravila za sve. I to je naša namjera svakako. E, e, ribo, e, ribari u cijeloj Europskoj uniji moraju imati ista pravila i jednak tretman. Čula sam pitanja o više administrativnog tereta i više tereta za same ribare. To svakako nije namjera. Ono što predlažemo za mali ribalov svakako nije isto što e, i ono što predlažemo za e, veća plovila, tu imamo manje detalja, manje tehnologije. Ono što im nudimo to su jednostavni alati kojima jednostavni e, ribari koji se bave malim ribolovom mogu upotrijebiti i na taj način registrirati ulov. E, također smo e, vidjeli iz naših studija da imamo jako puno e, birokracije e, kada imamo pisan sustav. I tu imamo jako problema u zapisivanju, tako da je bolje imati digitalan alat koji vam omogućuje da jednostavno podatke upisujete i ispravljate ukoliko je to potrebno, te ih poslije e, zajednički proučavate, to manje košta. Tako da sigurno ovdje nemamo više troškova niti više posla, više rada u državama članicama. Što se tiče e, kriminalizacije e, ribarstvene industrije, cijelog sektora. Naravno da to nije naš cilj. O čemu govorimo? Govorimo o korištenju zajedničkog e, e, izvora e, od strane svih ribara. On je dostupan svima i svih trebaju poštivati i tako i to na način da će svi ribari biti sigurno da i drugi ribari, da njihovi kolege poštuju pravila. I ako svi budu poštivali pravila, pravila, onda ćemo postići i povjerenje, povjerenje u poštivanje pravila. Dakle, nadzorne kamere nisu tu eh, da eh, kako da kažem, kriminaliziramo cijeli sektor. Ne, oni su tu kako bismo bili sigurni da se pravila poštuju. I kao što je to rečeno jutros, ne želimo zalaziti u privatni život samih ribara. Naravno da e, želimo e, da se e, privatni život koristi i da poštuje i da nadzorne kamere samo prate mjesta za lov i izlov, a ne E, tamo gdje e, se doista nalaze e, ribari. Njihov jedini cilj su inspekcije i kontrole. Dakle, o tome se radimo, ali naravno da o svemu tome možemo i dalje razgovarati. A što se tiče vašeg pitanja, gospodine predsjedatelju, u odnosu na to kako se koriste nadzorne kamere na različitim mjestima, imali smo pilotske projekte u različitim državama članicama i upravo kako bi smo e, kako bi se koristile nadzorne kamere u sklopu e, tih nadzornih kamera e, države članice su dale neke poticaje za to ono što je jasno iz, tog, iz tih pilatnih pilot projekata jest da nadzorne kamere jesu učinkovit alat za praćenje poštivanja obveze iskrcaja i to više nego bilo koji drugi alat i još nešto sam htjela e, dodati. Već sada imamo u našem fondu e, vrlo velik proračun od 680 milijuna eura e, koji ima za cilj upravo financiranje ovih alata za kontrolu i države članice se mogu koristiti takvim sredstvima. Tu imamo jako puno manevarskog prostora za korištenje ove omotnice. I sada, a za budućnost, smo predložili e, veliki e, dio e, u sljedećem proračunu, odnosno višegodišnjem financijskom okviru. Osigurali smo da će se otprilike ista količina sredstava mosti koristiti upravo za kontrole. A predložili smo e, povećanje od 300% e, za e, kontrolu malog ribolova. Tako da moram reći da postoji sukladnost između našeg prijedloga i onoga što predlažemo na razini financiranja. I uvijek je teško osigurati se da se prate da se primjenjuju svi zahtjevi za izvješćivanje. Međutim, što se tiče sankcija za izgubljeni alat, moram reći da e, se ponekad alat gubi slučajno u oluji i u tom slučaju ne možete e, naravno e, nametnuti sankciju jer to je nešto što ribari sigurno nisu željeli. A sada ću odgovoriti na dva pitanja koja sam također čula. Što činimo kako bismo bili sigurni da države članice stvarno provode sustav kontrola na korektan način. Imamo različite e, provjere u državama članicama, ispitivanja gdje se upravo provjeruje je li države članice primjenjuju pravila i ako vidimo da to nije slučaj, onda ćemo sigurno poduzeti mjere, a te mjere mogu biti različite Može se e, govoriti o pilot e, projektu, možemo govoriti o akcijskom planu. E, trenutačno imamo 11 i može se govoriti o postupku za kršenje ili prekida plaćanja u odnosu na IMF tako da ćemo mi odlučiti e, koji e, ćemo e, alat upotrijebiti koji imamo od svih onih koji imamo na raspolaganju. A naravno imamo i Agenciju za kontrolu Europske unije koja isto radi na ovom pitanju, odnosno provjerava da države članice stvarno na najbolji način provode ove kontrole i koriste sustav koji postoji. E, mi smo svi na raspolaganju e, kako biste e, s nama razgovarali o svim ovim problemima, kako bismo vam objasnili eventualne nejasnoće. Zašto ne predložite, e, zašto ne predlažete da ove e, revizije i provjere koje države članice, drže, e, države članice vrše u odnosu na poštivanje pravila, zašto one nisu javno dostupne? Oprostite, žao mi je, mi to zapravo ne činimo. Možemo to učiniti in kamera jer nemamo pravo širiti informacije koje su informacije za odit ali zašto e, one informacije koje se tiču uredbe e, za kontrolu, zašto one, e, odnosno poštivanje uredbe i provođenje, zašto one nisu javno dostupne? Da, nismo predložili tu izmjenu. Da, primijetili smo da niste, ali zašto niste podnijeli taj prijedlog da se omogući da to bude javno? Smatrali smo da to nije potrebno, međutim e, i Europski parlament je suzakonodavac, tako da vi možete podnijeti taj prijedlog. Ima li još intervencija? Nema. E, zahvaljujem komisiji na prezentaciji. Hvala svima. Yes, indeed. Zamolit ćemo E, komisiju e, da e, dostave ova izvješća, odnosno studije o sustavu nadzornih kamera kako bismo stekli uvid i to omogućili svim članovima odbora. Prelazimo sada na sljedeću točku. A riječ je o sporazumima o partnerskim sporazumima u području ribarstva. Kao što znate, riječ je o sporazumima o kojima e, komisija pregovara sa zemljama koje nisu članice Europske unije. U ovom slučaju to su sve zemlje na zapadu Afrike. E, ti sporazumi predviđaju isplate Europske unije tim zemljama mi e, plaćamo kako bi europske flote mogle loviti višak stokova u njihovim vodama. E, na nama je da provjerimo ove sporazume, da ih odobrimo, a sada ćemo zamoliti komisiju da održi niz prezentacija. Na samom početku predlažem da predstavite sporazume sa zelenoradskim otocima. E, gospodin Mitolidis ima riječ. On predstavlja komisiju u ovom predmetu. Izvolite. Hvala lijepa. E, zadovoljstvo mi je ovdje zastupati odjel B3 i našu šeficu e, koja nažalost ne može biti ovdje jer e, je na misiji i vodi pregovore sa vrlo važnom zemljom. Prvo nekoliko riječi o zelenoradskim otocima. Kao prvo, mi doista smatramo da su to održivi sporazumi o partnerstvu na području ribarstva. Revidirali smo zakonodavni okvir kako bismo bili u potpunosti u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Krećemo s protokolom sa zelenoradskim otocima. Od 20. svibnja 2019. imamo novi sporazum koji je potpisan dakle 20. svibnja i odnosi se na razdoblje od pet godina. Stupit će na snagu na dan na koji stranke međusobno jedna drugoj dostave obavijest o tome da je dovršen postupak koji je potreban za ratifikaciju. Riječ je o dugotrajnim odnosima koje imamo eh, s ovom zemljom. Eh, krenuli smo sa ovakvim sporazumima s njima u 2009. godini. Eh, sada pokrivamo strateški važna područja koja su obuhvaćena ovim konkretnim protokolom. Dajemo doprinos očuvanju mreža, mreže za očuvanje tune. E, Doprinos našeg proračuna iznosi 750 e, tisuća eura e, godišnje. E, vjerujemo da je riječ o isplativom i održivom sporazumu i protokolu zbog visokog izlova, a oni su relevantni zato što smo prisutni na strateški važnom području uz obalu Zapadne Afrike što se tiče mogućnosti da europska flota sudjeluje u izlovu tune. E, dakle, mi sudjelujemo ondje i to temeljem najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, a e, nastavno na preporuke e, regionalne organizacije i IKATA. Temeljem sporazuma postoji mogućnost ulova 8000 tona tune i sličnih vrsta u njihovim vodama, a tu su plovila iz Španjolske, Portugala i Francuske, koja love u tim e, vodama i to je sastavni dio šireg općeg sporazuma e, za zapadnu Afriku. E, protokolom se predviđa i kompenzacija, odnosno potpora razvoju strukturnih elemenata za upravljanje ribarstvom. I to ima značajnu ulogu što se tiče očuvanja ribolova u tim zemljama. Ta sektorska potpora posebice se odnosi na razvoj dobrog upravljanja, jačanje praćenja nadzora i kontrole, poboljšanje e, kapaciteta za znanstveno-istraživački rad, potporu lokalnim obalnim zajednicama i zaštitu okoliša. Postojeći i zajednički odbor koji će pratiti provedbu protokola i e, sporazuma E, te će odlučivati o eventualno potrebnim e, mjerama koje bi se eventualno moglo, mogle dodati u sklopu sektorske potpore. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine Mitolidis. Javlja li se netko za riječ? Ne. U redu. U tom slučaju vam mogu reći da ukoliko se odobri izvješće koordinatora, e, Pučani će pripremiti izvješće u ime parlamenta. Sada stoga možemo prijeći na sljedeći sporazum, a odnosi se na Gvineju Bisao. E, koliko sam shvatio, to je iznimno zanimljiv sporazum jer je treći po veličini koji imamo. Izvolite. Da, doista je riječ o vrlo važnom sporazumu. Dakle, protokol za Gvineju Bisao privremeno predviđa od 15. lipnja 2019. primjenu. Riječ je o dugotrajnom procesu nakon e, godinu i pol obustave ribolova u vodama Gvineje Bisao zbog obustave pregovora, a zbog političke situacije u toj zemlji. Ovaj protokol je po našem mišljenju e, presudan za europsku flotu postaće još važniji ukoliko opća situacija u ovim vodama, kao što sam spomenuo, obuhvati onda i zelenoretske otoke. Ukoliko se bude primjenjivao protokol, to će biti situacija od koje profitiraju obje strane Uključit ćemo i novu kategoriju male plave ribe, a doći će i do prijelaza sa postojećeg sustava e, koji počiva na kapacitetima plovila. Prijeći ćemo na sustav takova, dakle ukupni dopuštenog ulova, total allowable catch. Osim toga, doći će do značajnog povećanja financijskog doprinosa on iznosi oko 15,6 milijuna eura. Od toga će se 4 milijuna namijeniti potpori ribarstvene politike u toj zemlji. Komisija je odlučna u namjeri da prati provedbu protokola i spremna je tjesno surađivati s nadležnim tijelima e, kako bi se uspostavio transparentan sustav za upravljanje oceanima i e, upravljanje ribolovom. Osim toga, postojaće sustav e, upravljanja koji će obuhvatiti poboljšanja u e, ribarstvu u toj zemlji, posebice što se tiče kontrole, e, praćenja i nadzora. Očekuju se poboljšanja znanstvenih kapaciteta na kojima će se raditi, a postoji još jedna stvar za koju smatramo da je iznimno važna, a to je naš doprinos sigurnosti hrane u ovoj zemlji jer će se ovim protokolom predvidjeti obveza iskrcaja u ovoj zemlji za lokalno stanovništvo. Kao i u svim drugim sporazumima predviđa se uspostava zajedničkog odbora koji će biti zadužen da pomno prati provedbu ovog sporazuma i e, poštivanje protokola. Hvala. Zahvaljujem gospodine Mitolidis. E, zastupnica Bilboa. Hvala. Htjela bih samo zahvaliti komisiji, Europskoj komisiji na svim naporima koje su uložili kako bi ovaj sporazum e, zaista mogao doći crno na bijelo i da bismo ga mogli potpisati na papiru. I ovaj sporazum kao i onaj prethodni o e, Republici Cabo Verde smatramo da su iznimno važni za sektor kada je riječ o znači, e, prerađivačkoj industriji i industriji zamrzavanja. Znamo da u Baski postoji velika jedinica za, znači, za taj sektor koji se tiče skladištenja tuna. I to je sektor koji stvara mnogo radnih mjesta i to je jako važna, jako, važna lokacija u Europskoj uniji za tunu. Također to je iznimno bitno za znači sigurnost hrane u lokalnim zajednicama, odnosno da se uspostavi znači kvota za iskrcaj za lokalno pučanstvo. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Gonzales. Hvala. Dobro, u svakom e, slučaju želim izraziti podršku u tom sporazumu. Ja sam ovdje iz Galicije e, koja je prva u tom smislu u Europskoj uniji. Za nas je to više od industrije, za nas je to našin, e, način života. I naša podrška je nešto što proizlazi iz dugog čekanja na ovaj sporazum, ne samo na razini Europske unije, nego prvenstveno na razini Španjolske. 16 galicijskih brodova i 54 španjolska broda će imati imati koristi od tog sporazuma. To nije samo dobra vijest za e, znači galicijsko-španjolsku flotu, nego također i dobra vijest za međunarodnu suradnju sa jednom od država u razvoju kao što je Gvineja Bisao. I zato ćete imati moju podršku i također mogu vam reći E, da uspostavljanje tih novih modela i protokola koji mogu osigurati sigurnost hrane nekoj državi ili povećati e, mogućnost da više e, stanovnika Gvineje Bisao mogu ploviti i ribariti je apsolutno nešto pozitivno. Zato potpisivanjem ovog sporazuma možemo nastaviti i sa samim nadzorom u ribarstvu i mi ćemo ga bez sumnje podržati. Hvala lijepa. E, zastupnik Ferreira. Zahvaljujem predsjedatelju. Također ja želim zahvaliti e, komisiji na prezentaciji koju su nam napravili ovdje. Ja sam bio e, u neki, u problemima kada, kada, kada su se održavali pregovori. To je bio jako težak proces. To je minimalno što mogu reći da je bilo teško. I zato se sada, zato je dakle, dobro što možemo reći bar jednu pozitivnu stvar, a to je da smo uspjeli doći do približavanja mišljenja između različitih strana. I Europska komisija je izrazila, e, je pokazala velike napore kako bi razriješila neke od nedoumica i zabrinutosti e, vlade e, Gvineje Bisau. Dakle, mi smo 2016. godine imali misiju, znači više tri godine je prošlo od onda kada smo posjetili Gvineju Bisau i e, htjeli smo vidjeti kako je kod njih protjecala primjena prethodnog sporazuma. Tom smo prilikom utvrdili da postoje određeni nedostaci u primjeni e, i zapravo u e, da primjeni tih e, pomoći koje su bile osigurane za sektor. E, bila je potrebna i tehnička podrška, bila je potrebna bolja suradnja po pitanju nadzora i kontrole i također e, s obzirom na sve te zahtjeve povećavajući same kapacitete te države u tom području napravili smo korake prema naprijed. Sada je važno da komisija za razliku od onoga što je činila do sada da želi mobilizirati nove resurse kako bismo pomogli tom sektoru i kako bi zajamčila bolje uvjete za povećanje e, kapaciteta apsorpcije, sposobnosti apsorpcije tog sektora. Dakle, surađujući sa vlastima Gvineje Bisaua e, možemo zajamčiti da ta sektorska potpora bude dobro apsorbirana i da se konkretizira i u praksi pogotovo kada je riječ o izgradnji infrastruktura. E, mi znamo da su e, vlasti Gvineje i Bisaua bile zabrinute posebno oko e, infrastrukture i oko toga da nam zajamče da mora postojati obveza iskrcavanja u njihovim lukama. Komisija je insistirala na tim iskrcavanjima, iako nisu postojale tehničke infrastrukture koje bi to mogle omogućiti. E, to je priznanje nesposobnosti komisije sada. Možemo to i tako gledati. Nakon tri desetljeća e, znači tog sporazuma o partnerstvu održivom ribarstvu koji već imamo sa Gvinejom Bisao, nakon tri desetljeća nismo mogli zajamčiti ni minimalne uvjete da se osigura iskrcaj e, znači sa plovila u lukama u toj državi. Ja mislim da bi komisija trebala tome posvetiti pozornost. U proteklih 30 godina E, nije to uspjela napraviti i smatram da ne možemo tako napraviti u idućih pet godina. I zato sada evo e, upućujem upozorenje Europskoj komisiji da ćemo mi kao Europski parlament i tekako pozorno proučavati sve korake vezane uz ove e, izvješće, uz ovaj protokol o provedbi sporazuma i želimo pomoći komisiji da se taj sporazum poboljša na više razina. Hvala. Zahvaljujem. Evo, samo ću sada e, e, još naglasiti važnost e, ovog sporazuma. Nakon Mauritanije i Marueka, to je još jedno najvažnije, i najambicioznije znači, dijelo koje smo napravili kada je riječ o sporazumima o održivom ribarstvu. Znači, 24 mjeseca je najavljeno da će proći od stupanja na snagu do same primjene i to je, evo, sada se napokon počelo realizirati. Riječ je o 54, 54 4 španjolska plovila i 16 galicijska plovila. Znači riječ je o e, zaista velikoj e, floti, nama će to mnogo značiti. Kada govorimo o floti, e, to je odlična vijest za sve njih. A gospodin Peter Van Dalen, zastupnik Peter Van Dalen, on će biti izvjestitelj u sjeni u ime kluba Pučana i on me zamolio da u, svo, da u njegovo ime također naglasim važnost ovog sporazuma ne samo za europsku flotu nego i za E, za pučanstvo države Gvine Bisao. Puno hvala. Thank you. Hvala. Gospodine Metalidis, ne e, mogli još samo nešto dodati u odnosu na ove komentare prije nego što vam dam priliku za odgovore. Eh, ovi sporazumi o partnerstvu često su predmet kritike jer se sugerira da je Europska unija sklona tome da eksploatira nepotrebno te vode. Eh, došlo je do određenih izmjena i vi ste spomenuli potpisivanje nekih sporazuma o partnerstvu. Vidite li sada određenu razliku u odnosu na prošlost što se tiče pregovora kako se vode danas u odnosu na situaciju prije pet ili deset godina? A osim toga, naravno, postoji konkurencija e, između nas i Kine što se tiče e, pregovora oko ovih sporazuma. E, da li smo mi tu uspješniji zato što nudimo više novca ili naprosto općenito pokušavamo obuhvatiti i ona pitanja od kojih mi profitiramo, a isto tako od kojih kojih imaju koristi te zemlje s kojima potpisujemo sporazum. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, kao prvo želim reći da primamo na znanje komentare koji su izneseni i isto tako komplimente u pogledu rada komisije i naših napora da sklopimo ove sporazume. Svjesni smo toga da je to iznimno važno za europsku flotu, kao što sam spomenuo. Osim toga, primamo na znanje i ona pitanja koja je uvaženi zastupnik istaknuo u pogledu Gvineje Bisao, poboljšanja infrastrukture i zbivanja u zadnjim desetljećima. Mi smatramo da uz pomoć ovog novog okvira koji počiva eh, na ovim sporazumima o partnerstvu i eh, temeljem planova, eh, vjerujem da smo krenuli u onom smjeru u kojem je to potrebno i od čega profitiraju i naši partneri. Već sam spomenuo ulogu zajedničkih odbora koji su predviđeni sporazumom. Oni će pažljivo pratiti provedbu sporazuma i voditi računa o tome da to ne bude na dobrobit samo europske industrije, nego i na dobrobit lokalnog stanovništva. To je jako važan element. E, poštovani gospodine predsjedniče, vaš e, općeniti e, komentar koji se tiče ovih sporazuma je nešto na što ću se isto osvrnuti. Smatramo da je bitno odmaknuti se od onih pogrešaka koje smo počinili u prošlosti i zato postoji taj dugotrajni postupak pripreme i razmatranja u kojem surađuju su zakonodavci i e, naša ideja vodilja i smjernice e, su nešto što počiva na e, zajedničkoj ribarstvenoj politici. A u sklopu zajedničke ribarstvene politike definirano je da trebamo između ostalog osigurati i ekološku održivost. Mjere koje provodimo povezane su i sa temeljnim načelima međunarodnog prava mi ne idemo u te zemlje i njihove vode kako bismo nešto oduzeli, nešto e, čega je nestašica. Ne, mi smo ondje kako bismo se bavili ribolovom e, viškova i to je ono što od nas traži nadležna međunarodna organizacija. Osigurava se e, puna transparentnost. Svi imaju pristup informacija, informacijama e, na kojima mi temeljimo svoja razmatranja. Imaju e, pristup e, svim podacima koji se odnose na kvote koje dobivamo. Mislim da tu postoji velika razlika u odnosu na druge zemlje. E, i subjekte koji se bave ribolovom, oni ne primjenjuju isti pristup. Naš pristup je takav da postoji zabrana diskriminacije. Naša industrija ima pristup tom tržištu i mi imamo e, ciljane i e, opravdane ideje E, što se tiče e, kontrole, praćenja, nadzora, e, poboljšanja, infrastrukture poboljšanja, kontrole, suzbijanja nezakonitog ribarstva. Dakle, sve u svemu smatramo da smo mi tu doista pozitivci. Krasan rezime, hvala. Dobro, prelazimo sada na treći takav sporazum. Sada je riječ o Gambiji. Izvolite. U redu, dakle zadnji sporazum, odnosno protokol koji ćemo predstaviti je sporazum o ribarstvu između Europske unije i Gambije. E, ovaj sporazum jedan je od najstarijih. E, prvi put je potpisan 1987 a zadnji protokol je potpisan 96. 11. E, listopada 2018. zaključeni su pregovori. Došlo je do parafiranja novog sporazuma i protokola s, tim, tom zemljom a to je u potpunosti u skladu s načelima i ciljevima zajedničke ribarstvene politike. Ovaj novi sporazum obuhvaća ribolovne mogućnosti, E, za e, tunu, oslić i još neke druge vrste. Jedan od elemenata koji je obuhvaćen sporazum je poboljšanje upravljanja morem. U tu svrhu e, mi smo koristili svoju moć uvjeravanja i uvjerili smo ovu zemlju da postane članica IKATA. To je zapravo zakonska obveza E, koja je utvrđena uredbom o održivom ribarstvu i e, tom odredbom predviđa se da naši partneri moraju biti članovi relevantne međunarodne organizacije. E, naš cilj je između ostalog odvratiti i spriječiti nezakonit ribolov Ribolov se vrši samo u odnosu na višak količine ribe i temeljem e, znanstvenog savjeta e, kako bi se e, unaprijedilo upravljanje ribama. Temeljem novog sporazuma cilj je dati potporu ekonomiji, dovesti do zapošljavanja i kreiranja novog političkog vodstva u toj zemlji. Hvala lijepa. Zastupnik Adam Mikrofon molim. Ispričavam se. Ovaj sporazum prvenstveno predviđa znači e, ulov tuna, ali postoji i znači neke demerzalne pridnene vrste i ja sam već dobila odgovor što se tiče lokalnog ribolova, ali htjela bih e, pitati sljedeće. S obzirom na to kako je taj prijedlog sastavljen, kako možemo zajamčiti da europska flota neće ometati lokalnu flotu? Znači, jesmo li e, konzultirali lokalno stanovništvo tijekom tog procesa? A što se tiče samih odredbi, je li e, E, e, dovoljno podataka kada govorimo o e, učinku znači ribolova na more, pogotovo kada je riječ o tim osjetljivim vrstama. Također, kada je riječ o znanstvenoj procjeni, imamo li dovoljne rezultate da pokažemo da ti stokovi, znači pridneni stokovi će biti održivi dugoročno. Hoće li naša plovila biti znači prikladna da zapravo izvršavaju onakve aktivnosti za koje će dobiti dozvolu? Javlja li se još ko za riječ? Mikrofon nije uključen. E, u prošlosti su neki znali reći da europska flota dolazi i sklopi neki aranžman sa vlastima. A poštenje obično nije njima e, prvo na listi prioriteta e, i lokalno stanovništvo uopće ne profitira od ovih sporazuma a Europska unija naprosto dobije e, sve količine ribe. E, vjerujem da to više nije slučaj. E, u redu odgovorit ću na pitanje koje se odnosi na osliće i demerzalne vrste, pridnene vrste. Kod svih pregovora krećemo od eksante evaluacije. Temeljito proučimo znanstvene materijale. Sudjelujemo u ribolovu izlovu oslića ukoliko je to e, preporučeno znanstvenim savjetom. E, ne postoje lokalni ribari čiji je cilj izlov e, oslića. I upravo zato su obuhvaćeni sporazumom tuna i osliće jer oni nisu predmet izlova lokalnog stanovništva. E, osiguravamo održivo ribarstvo. E, znamo da to može biti naš cilj jer postoje e, znanstveni savjeti SEKAFA koji daje znanstvene preporuke i dokazao je održivost ribarstva oslića. Praćenje se ne, može, ne mora vršiti na sekafu, u nego na zajedničkom odboru za praćenje. Dakle, postoji obveza e, da postoje i znanstveni promatrači koji su prisutni na plovilima koja se bave izlovom oslića. A osim toga postoji i obveza da postoji određeni e, postotak e, sudjelovanja lokalnih ribara. Nadam se da je ovo odgovor na ova stručna pitanja. Zahvaljujem. Ima li još intervencija? Nema. U redu. Zahvaljujem predstavnicima komisije na održanim prezentacijama. E, nadam se da e, kada ste rekli pozitivci da je to e, rodno neutralan izraz, dakle good guys, da to obuhvaća i žene. Uživajte u odmoru i nastavku rada kasnije. Hvala. So there now be a short break while we just check if the uh, Commission representative is here for the next debate. E, imat ćemo sasvim kratku stanku. E, moramo provjeriti jesu li ovdje e, novi predstavnici komisije za sljedeću točku. Nastavit ćemo s radom u 16.05.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

please take your seats again. Molim vas da sjednete. Okay, thank uh, e, Znate da je jučer komisija usvojila hitne mjere za e, očuvanje e, bakalara u Istočnom Baltičkom moru. Nakon što je izvješće tiskano u svibnju i gdje smo vidjeli da su stokovi e, tog bakalara vrlo, vrlo niski, kritično niski. Izvolite komisije. Hvala. Dopustite mi da se predstavim. E, ja sam direktor za ribarstvo na Atlantiku, Sjevernom moru e, i Baltičkom moru. Kao što ste upravo rekli, komisija je jučer usvojila hitne mjere kako bi zaustavila e, prekomjerni e, ribolov bakalara na istočno Baltičkog mora nakon što smo dobili znanstveni savjet e, krajem svibnja dakle od ICES-a gdje smo dobili to upozorenje e, mi kao i e, države članice koje, e, u kojima je situacija kritična što se tiče stoka bakalara na Istočnom Baltiku. O tome već dugo vremena govorimo, već dugo to pratimo, ali sada se radi o visokom, vrlo kritičnom padu. Znanstvenici kažu da je stok je sada ima biomasu koja je neodrživo niska E, dakle, biomasa to je broj e, riba koja je potrebna, količina koja je potrebna za e, održanje stoka, za reprodukciju. Tako da sada zapravo je upitna mogućnost održivosti i održanja stoka bakalara. Ne znamo točno koji su razlozi za to, ali vjerojatno se radi o faktorima vezane za klimu dakle zagađenje na Baltičkom moru, ali i izmjene u ekosustavu e, zbog klimatskih promjena. U takvoj situaciji ribolov takav kakav je do sada postojao, e, gdje imamo e, velik pritisak, to sigurno nije jedini razlog ili pravi razlog, ali utječe na E, taj stok koji je sada na najnižoj razini, povijesno najnižoj razini, a e, ukupna e, biomasa je najniža nego što je ikad bila otkad postoje praćenje na znanstvenoj razini. Ovdje imamo dakle uredbu iz 2014 gdje se dakle nalaže da se prekine kompletno izravni lov tog stoka, te vrste. U toj situaciji pokušao naravno uvijek ostati proporcionalni, pa je komisija tu e, uključila čitav niz izuzeća za e, usputni ribolov, ali e, i koji imaju vrlo ograničen utjecaj. Tri kategorije. Dakle, obalni ribolov, u e, plitkim e, obalnim vodama u sredini e, Baltičkog mora 24 usputni u izlov pelagičnih vrsti i u određenoj granici mali ribolov malim plovilima. Dakle, da, da tu imamo e, vrlo e, ma e, broj riba koji se tako lovi. Dakle, do mjere stoje do kraja godine, a onda ćemo vidjeti kakve će biti preporučene prilike za ribolov mogućnosti za ribolov za sljedeću godinu. Naročito u odnosu na ovaj stok, čini se da izglede nisu baš fantastične, pa E, smatramo da su mjere koje smo sada odredili najbolje e, mjere za eventualno omogućiti e, ponovni oporavak ovog stoka. Hvala. Vidim da su se neki ljudi javili za riječ. Mogu li ja postaviti jedno pitanje? Koliko ribara je pogođeno ovom mjerom? Znači li to da jednostavno ne mogu brodovima više izlaziti na more ili se treba početi baviti drugom vrsta e, ribalova? A nakon toga ćete vi moći postaviti pitanje. Dakle, e, na istočnom Baltičkom moru imamo jedan regionalni gravitacijski centar – E, dakle, sve baltičke zemlje e, ne love jednaku količinu e, bakalara. Imamo jednu regiju koja je najpogođenija, od, a to je Litva. Četvrtina ribolova je vezana upravo za bakalar. U nekim sektorima je to malo niže, u nekima više, tako da će to sigurno imati e, vrlo e, veliki e, utjecaj. Imamo isto ili sličnu situaciju u Poljskoj, ali ako želite mogu vam dati točne brojke pa ćete vidjeti točno koliko plovila. Dakle, što će biti sa tim plovilima? Hoće li oni ostati u lukama ili će se moći početi baviti nekom drugom vrstom ribolova? Nije situacija ista za sva plovila ne mogu e, svi e, preći, e, otići i loviti drugdje. Ali ono što je još važnije, to je dugoročni, dugoročni to su dugoročni izgledi. Ako imate takvu flotu da ovisi o određenoj vrsti, o ulovu određene vrste ribe i ako dugoročno postoje izgledi da neće moći loviti tu ribu, onda se postavlja pitanje E, održivosti. Međutim, postoji mogućnost e, financijske potpore onim plovilima i e, subjektima koji koriste ta plovila, koji su pogođeni mjerom, Dakle, postoji mogućnost da im se da potpora, ona nije u potpunosti iskorištena, tako da još uvijek postoji ta mogućnost u odnosu na financijsku uredbu i e, kontaktirali smo ih kako bismo e, im pomogli e, takve odluke donose vlade, a ne institucije u Briselu. Moj kolega Može, morate reći kako se zovete. Zovem se Soundgeni, Geni, ja sam iz Danske. Ovo je jako ozbiljna stvar jer ja dolazim iz države članice na koju ova mjera ima izravni učinak. Radi se o stotinama obitelji koje će biti pogođene e, i moram reći da ako pogledamo izvješće ICES-a, oni insistiraju na tome da da ako prestanemo potpuno ribolov da ćemo imati jedan oporavak od otprilike 4% do 2020. ne više. Tako da je jasno da imamo pravi problem sa bakalarom na Istočnom Baltičkom moru. Međutim, imamo neka područja, ako pogledate recimo e, zapadni e, dio e, regije 24, ICES tu kaže da je ovdje proporcija dio um, viši nego na istočnom dijelu. Jer smatram da je ovo područje jednostavno preširoko uh, definirano. Moramo razmisliti o učincima što će se dogoditi sada, ali i kasnije. Nakon 2019. u 2020. radi se o velikom broju ribara koji, ribara koji će biti pogođeni. Eto, tako da e, bih ukazao upravo na tu regiju 24. Možemo li to e, sada pojasniti? Radi se o hitnoj mjeri, šest mjeseci, ali prijedlog će biti da, naravno, uz e, dogovor sa znanstvenicima da nećemo imati ribolovne mogućnosti dok se ne oporavi stok. Dok ne postignete poravak oporavak stoka dok ne dođe e, do e, takve e, količine da je ribolov moguć. Da, u pravu ste, ovo će trajati do kraja godine, a onda ćemo na vijeću ministara odlučiti o novim ribolovnim mogućnostima za dalje. Drugim riječima, znanstvenici su jasno rekli da ove hitne mjere, ako se sad odmah prestane E, s ribolovom da će imati neki učinak, e, iako on neće biti ogroman. Smatramo da je situacija tako grozna, tako strašna da čak i mali pomak, e, pomak će biti dobrodošao. Kako bismo to postigli. Želi smo imati proporcionalne mjere koje će ograničiti mjere na ribare i subjekte koji se bave ribolovom, ali ne direktno upravo ovim ulovom bakalara i e, iz toga smo isključili i e, one e, ribare koji imaju vrlo malu količinu usputnog ulova. 75% ukupnog ulova bakalara dolazi upravo s istoka Baltičkog mora. Tako da ako uzmete cijelu, cijelo to područje, a morate to učiniti ako ste oprezni, onda je to najbolji pristup. Ovdje imamo e, područje 24, 25 i 26, ali nismo uključili najsjevernija mora jer tamo ima malo stokova i možemo to se time pozabaviti na drugi način. A što se tiče područja 24, tu smo pokušali isključiti one koje možemo e, isključiti operativno gledajući koji e, ribare recimo u plitkom e, moru ili priobalno. Moramo o ovome iskreno e, razgovarati, e, naročito kada budemo razmišljali o tome što činiti nakon 2020. I o tome ćemo sigurno razgovarati na vijeću. Eh, i to će utjecati na konačnu odluku. Hvala, evo ja bih još nešto rekao. ICES kaže da na zapadnom dijelu ovog područja 24 da e, se tu ne nalazi taj e, istočni stok bakalara. Ali ovo će utjecati na živote mnogih ljudi, više od 4% sigurno pa ako ćemo se ovako pozabaviti ovim problemom, imat ćemo takvih problema u budućnosti u Europi drugdje. Pa moramo jednostavno holistički razmisliti o, e, tome kako riješiti problem, što još možemo učiniti. Ne možete jednostavno e, ukloniti ribare s tog područja, one koji žive od toga. Hvala lijepa. Podržavam ono što je rekao kolega. E, ne radi se samo o istočnom bakalaru. E, došlo je do e, konkurencije i istiskivanja, tako da je došlo do premještanja problema na zapad, zato što sve više libera prelazi na zapad, tako da će se problem pogoršati ondje. Ne radi se samo o području 24. gdje moramo imati diferencirani pristup. E, cilj je smanjiti pritisak. To bi bilo dobro i za zapadni bakalar. A i što se tiče e, iznimaka o kojima govorile predstavnici komisije, e, moram postaviti pitanje koje se tiče ne samo srazmjernosti, nego i što se tiče diskriminacije E, što se tiče e, drugih e, vrsta, podržavam te mjere, međutim zanima me kako komisija to kani provesti u djelo i kakve instrumente pravnog osiguranja od diskriminacije predviđa. Komisija imamo mogućnost da neke države možda privilegijama u odnosu na druge. Postoji ta mogućnost? Hvala na pitanjima. Što se tiče ovog e, prebacivanja na e, zapadni e, stok bakalara, kao što znate, tu imamo isto dosta problema. Bilo ih je. Tu imamo ribolovu vrlo teškim uvjetima, klimatskim uvjetima puno težim nego na istoku. E, I tamo je smanjena količina e, stoka bakalara, ali je ipak dosta razumna. Međutim, ne možete prihvatiti e, ribare iz drugih dijelova da dođu e, tu e, e, loviti ribu jer imate kvote. A sve to u odnosu na granice i kvote. Ako imate dovoljno, ako su kvote neispunjene, onda možete loviti tamo ribu, ako ne, onda je ne možete jednostavno. To je realnost, su, takva je situacija danas. A sada Pitanje područja 24. E, možemo to detaljno proučiti, naročito što se tiče e, savjeta ICSA Radi se o vrlo konkretnim savjetima u odnosu na ove hitne mjere i e, savjeti u odnosu na ulov. Mi smatramo da je operativno govoreći jako teško praviti razliku između zapadnog dijela e, tog područja i istočnog dijela tog područja. Dakle, e, najvažnije i najoprezniji e, pristup sastoji se o tome da jednostavno zaustavimo ribolov u cijelom tom području. A radi se o vrlo e, tehnički e, kompleksnom dokumentu, pa o tome možemo razgovarati sa stručnjacima država članica. Ja sam vam rekao kako smo mi protumačili u komisiji Kratko potpitanje. Što je sa kvotama e, zapadnog bakalara? Jesu li ih u potpunosti iskoristile Poljska i Baltičke zemlje ili je to nešto što se može iskoristiti u svrhu e, borbe i e, konkurencije? Da, pomislio bih da je tome tako, ali moram to provjeriti s vama. Kvota zapadnog e, bakelara će biti izlovljena krajem godine. Pa još imaju skoro pola godine pred njima. Tako da ribari koji imaju pravo na ove kvote vjerojatno neće previše toga e, ostaviti za druge. E, tu govorimo o tom sustavu kvota koja je bila pogodna za Dansku, e, Njemačku i Švedsku na zapadu, a e, na istoku smo imali druge zemlje. Naravno, oni su svi imali i male kvote e, u svakoj drugih strana. Tako da vjerojatno neće imati puno fleksibilnosti. Ali samo o tome, u to 100% sigurno. Siguran Mislim da nemamo puno fleksibilnosti e, oko kvota e, tu, ali možemo jednostavno to još pogledati, provjeriti, pa mogu dati točne podatke. E, hvala, to će biti, to ćemo prijadu prihvatiti. Ali ako sam dobro razumio, prihvaćate usputni ulov bakalara od 10%. 10%. Kako, to, eh, kako se to poštuje? Kako, kako možete biti sigurni da se ne prelazi eh, taj postotak? To je jedan od izuzetaka. Tri imamo ukupno. Ovisi naravno o veličini plovila, ali eh, kontrola ribolova, to države članice provode svaka ima svoj mehanizam, a mi ćemo e, sve učiniti kako bi se oni e, korektno provodili. Ali situacija je ista za sve e, kvote u vezi s ribolovom. Uvijek se to pitanje postavlja. Ali vi ste uveli te hitne mjere E, e, možemo očekivati da ćete preporučiti ministrima da se one nastave sljedeće godine i da imamo potpunu zabranu lova bakalara. Da nema, da nije bilo tih mjera, što bi se dogodilo sa e, stokovima bakalara? Ovo je sada hipotetski scenario. Da, nismo usvojili ove mjere jučer čitajući znanstveni e, znanstveno izvješće imali bismo negativnu evoluciju biomase upravo ovog stoka. Dakle, vrlo je teško, reprodukcija je e, vrlo otežana, e, radi se o vrlo malim ribama, Mlađ e, još uvijek e, postoji, ali nema je puno. Tako da bismo se našli još u težoj situaciji nego u kojoj smo. Ovdje e, zapravo imamo pravu klimatsku krizu. Ako mi dopustite, vratio bih se na ovo što ste rekli u odnosu na holistički sustavni aspekt Imamo čitav niz razloga za to. Sigurno e, nije jedini e, razlog ribolov. Imamo e, klimatske promjene, imamo zagađenje. Ono što mi pokušavamo učiniti to je da jednostavno osiguramo da taj stok u tojim vrlo teškim okolnostima ipak ima neku šansu za oporavak da ne bi došlo do potpunog nestanka bakalara iz Baltičkog mora. Hvala, gospođo Kelp. Imam ja jedno pitanje koje se konkretno veže za ovo. Dakle, ova vaša mjera mm, na nekoliko mjeseci ne čini se u potpunosti E, primjerena katastrofi, razmjerima katastrofe, jer sve ovo neće nastati, nestati za par mjeseci. Što ćete učiniti da biste dugoročno poboljšali stvari, uzimajući u obzir sve ostale faktore rizika? E, hvala. ovo malo nadilazi e, moju temu, ali pokušat ću odgovoriti. Klimatske promjene trebamo se e, brzo e, pozabaviti njima. U e, panelu za klimatske promjene IPCC će svakako napraviti izvješće u rujnu o oceanima i zamrznutom dijelu istog, istih i e, već smo pročitali nacrt tog izvješća, nisu vijesti uopće dobre. Ovaj fenomen sve manje stokova koje idu prema hladnijim morima, to je nešto na što ćemo se sada morati naviknuti. Ovdje imamo izravni učinak klimatskih promjena. Ako čitate ta izvješće koji ćete moći pročitati već u rujnu, ako me pitate što treba učiniti, pa jednostavno treba vrlo hitno poduzeti mjere kako bismo E, se uhvatili u koštac sa klimatskim promjenama, a onda e, drugo, e, isto moramo poduzeti mjere u odnosu na zagađenje Baltičkog mora, a ovdje i vlade moraju djelovati, nije to dovoljno naravno, a stvar je u tome što ovaj odbor nije nadležan za sve to. Trebali bismo u to uključiti sada, i to ćemo učiniti, i odbor za poljoprivredu i za klimu Dakle, radi se o jednom sustavnom e, holističkom e, pristupu. Mi smo ovdje samo jedan mali dio, dio vezan za ribolov, jer ribolov, e, izlov ovdje stvarno nije prvi razlog smanjenju stokova, tako da trebamo uzeti u obzir sve ostale faktore. Govori ste o katastrofi Neću vam olakšati posao, govorili ste o zagađenju, govorili ste o klimatskim promjenama, ali govorili ste i o e, e, veličini bakalara. Bakalar postaje spolno e, zreos u sedmoj godini. Dakle, te, ta riba zapravo nema nikakvu šansu da uopće dođe do reprodukcije, nije spolno zrela. Zašto nismo ništa učinili prije? Da, u pravu ste. E, u pravu ste, bakalaru treba puno godina da dođe do spolne e, zrelosti i da se može reproducirati. E, to ne znači da se ne može reproducirati kad je mlađi, ali to onda nije tako pouzdano i nemamo iste rezultate. Što se događalo u budućnosti? Pokušavali smo smanjiti intenzitet e, ribolova na e, istočnom Baltičkom i zapadnom Baltičkom moru. E, sjećate se da smo prije tri godine smanjili kvote za zapadni Baltik za 77% s obzirom na e, preveliki izlov e, i ozbiljnu situaciju, o tome smo lani govorili na vijeću, a znate da su konačne odluke u odnosu na takove ukupni dopušten e, ulov, to je odluka koju donosi vijeće ministara. Oni su e, dali jedan prijedlog, uzeli su u obzir znanstvene, e, znanstvene savjete, komisija uzima u obzir znanstvene savjete, ali vijeće iz drugih razlika, iz drugih razloga, iz razloga o kojima se neću ništa reći, donosi ponekad različite odluke. ICES e, daje savjete. Ono što naučite od njih, to je da zapravo razlog svega ovog nije samo u mogućnostima ulova, već Imamo druge faktore kojima se treba pozabaviti, neki od njih su jako složeni i nije ih lako rješavati. Upravljanje ribolovom je jedan od alata, ali svakako ne jedini. Hvala. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, o ovome smo dosta e, govorili. Ali čuli smo te riječi, katastrofa, E, ne želimo stvarno više čuti takve riječi. Morate e, nas dovoljno rano upozoriti na ovakva događanja. E, jednostavno ćete se morati javiti, morat ćete nas upozoriti na vrijeme jer ne želimo se ponovno naći u ovakvoj situaciji. Ali zahvaljujem na prezentaciji. Hvala lijepa. Uh, sljedeća točka odnosi se na nezakonito, neprijavljeno i neregulirano ribarstvo. Uh, budući da ne želimo odavati nikakve tajne, nema prijenosa putem interneta, a isto tako bih zamolio uh, one koje nisu članovi odbora da napuste dvoranu e, kako bismo mogli održati sastanak iza zatvorenih vrata. E, nastavljamo